brzo prijeći na obrazlaganje glasanja. Molim kolege koji će izaći iz vječnice da to obave u tišini. Mm, dragi kolege, prelazimo na obrazlaganje glasanja. E, prvo će e, se javiti gospodin Karti na jednu minutu. Samo prije nego što uzmete riječ, e, molim da svi kolege budu tiho kako bismo mogli preći na obrazlaganje glasanja. Gospodine Karti, hoćete li pričekati da se svi smire ili ćete odmah početi? E, pokušat ću nadglasati buku. Ovo izvješće bila je velika mogućnost da se norme vezane za GMO zaštite za zemlje poput Irske ovim se sporazumom moglo ići u najbolje interese građana, međutim ovdje štitimo interese multinacionalnih tvrtki. E, mnogi u ovom parlamentu e, su e, pali pod pritisak vijeća da se što prije donose zakoni, ali mi stranke Sinn Fein i mnogi drugi zaista mislimo da treba uspo, sve paziti multinacionalnih tvrtki. Čestitam kolegici iz moje stranke koja je bila koordinatorica. Mi ćemo se boriti za veliku transparentnost na ovom planom kako bi građani znali sve što e, ih se krije iza toga u zaštitu naših građana i poljoprivrede. Sada gospodin Pospišal ima riječ. Hvala što ste mi dali riječ. Pozdravljam usvojeni kompromis. Uvjeren sam da predstavlja rješenje koje nije zadovoljavajuće niti za one koji su za, ni za one koji su protiv GMO-a. Međutim, omogućuje državama članicama da ograniče ili zabrane GMO na svom teritoriju, a to je dobro. Jer e, nije u redu da se donese zakon kojem bi se prekršila suverenost zemalja članica namećući im ili da E, upotrebljavaju GMO ili da ga svi moraju zabraniti. Ja sam iz Češke i mislim da države članice moraju same odlučiti hoće li koristiti GMO usjeve ili neće. Mislim da je ovo dobra baza. Hvala sada gospodin Bogović na jednu minutu. Ja podržavam dogovor koji je danas usvojen. Zaista sam bio za taj dogovor jer se njime ispravlja jedna kriva situacija, loša situacija iz 2001. godine. Ja sam e, u svojoj karijeri bio ministar poljoprivrede i e, znam kakva je situacija bila na vijeću i kako su beskompromisne bile neke zemlje kada smo mi htjeli da do kompromisa dođe. Hvala svima koji su sudjelovali u tome i koji su pokušali da dođemo do tog kompromisa uključujući predsjednika odbora. Znamo o čemu se radi u ovom kompromisu, države članice mogu same donijeti odluke a ne trebaju se pritom bojati da ih multinacionalne tvrtke tuže sudu. Ono što je također važno jest da se ovaj sporazum usvojio u parlamentu prije nego smo počeli raspravljati se sa deom. Gospodin Sahedras na jednom minutu. Hvala lijepa. Pozdravljam rezultat kojeg smo došli. Ja sam glasao za i to iz dva razloga prije svega. Mislim da je dobro da države članice mogu same e, regulirati korištenje GMO-a tamo gdje zapravo nije uopće nužno imati europsko i zakon. Mislim da je ovo upravo primjer gdje nije potreban zakon na europskoj razini. Drugo, u nekim državama članicama postoji neznanstvena i neopravdana histerija protiv genetski modificiranih organizama. Ja ne želim se protiviti protiv o mišljenja bilo koga ako neko zemlja želi zabraniti GMO može to učiniti ali ne treba prisiliti druge zemlje da tako postupe Drago mi je da ćemo na ovaj način deblokirati veto na europskoj razini. Gospođa Ford na jednu minutu. Hvala. Ako želimo nahraniti sve veći broj stanovnika u svijetu, ako se želimo boriti protiv bolesti, onda moramo koristiti najbolju znanost vezanu za usjeve. A blokada vezana za GMO bila je predugačka. Iz tog razloga podržavam rezultat glasanja kojim se omogućuje da države članice donose odluke. I u regiji kojoj ja dolazim živi od neki od najboljih e, znanstvenika na svijetu u tom području GMO-a na Cambridgeu su primjerice e, izradili jednu e, dobru vrstu krumpira bilo bi e, najbolje da se na jedinstvenom tržištu koristi znanstveni pristup koji će predvoditi situaciju. Međutim, budući da je blokada tako dugo, moramo pomogućiti onim zemljama koji podržavaju znanost da krenu naprijed. Hvala, gospodin Žak, na jednu minutu. Trijalog koji je postigao dogovor 3. i 4. E, prosinca je minimalan dogovor koji omogućuje da svatko odlučuje što će biti e, e, što će učiniti. Ali ne slažem se sa mnogim aspektima. Naime, daje se neka vrsta milostinje državama da omoguće zabranu GMO-a. Ali nemamo odgovarajuću vrstu etiketiranja koje će nam ukazati na sljedivost svih proizvoda. A isto tako postoji problem zagađivanja od jedne zemlje do druge a isto tako GMO je nešto što drže mnoge vrlo moćne multinacionalne tvrtke koje e, upravljaju živim organizmima. Hvala. Gospođa Lunaček, hvala vam gospođo predsjednice, dame i gospodo. Milijuni građana i građanki od e, proizvođača, poljoprivrednika i drugih su sada nakon toliko godina blokade u vijeću i nakon otpora kompanija, oni su zapravo zaslužni za ovaj uspjeh danas. Iako se radi o kompromisu, to je ipak dobar korek prema Europi bez e, genetske tehnologije. S ovim sada svaki građanin, svaka građanka, udruge civilnog društva i drugi imaju mogućnost E, dakle doći do glasa, ali isto tako i ove 62 regije koje se protive GMO-a. U Austriji je započela sama borba i svima njima danas iskazujemo poštovanje s ovom odlukom. Čaša je polupuna, ali još dosta toga nedostaje. Kompanije bi sada trebali imati

gospođo predsjednice hvala. uzgoj gmo izaziva veliku raspravu unutar e, europske unije gdje su e, je javno mjenje vrlo podijeljeno jer e, mnogi učinci na zdravlje građana nisu poznati Ovaj tekst dolazi nakon tri godine i e, nakon direktive 2001. godine sada omogućuje pravnu izvjesnost i omogućuje da države odluče hoće li na cijelom ili dijelu svog teritorija zabraniti ili neće GMO. Dakle, radi se o slobodi donošenja odluka i e, o učincima na zdravlje građana. Isto tako trebamo vidjeti kakav to ima socioekonomski utjecaj na poljoprivredu i e, zato sam ja glasala za ovaj dobar kompromis. Hvala gospođa Gardini na jednu minutu. Da, zaista smo s puno uvjerljivosti glasali o ovom tekstu pozitivno. Čekam već četiri godine države članice mogu odlučiti hoće li ili neće GMO na svom teritoriju. Mislim da je nužno primijeniti načelo subsidijarnosti. Ovo je vrlo delikatna tema koja se odnosi na zaštitu okoliša i za sigurnost prehrambenog lanca parlament je e, vrlo osjetljiv na ono što građani žele, a još su jednom građani rekli da žele zdravu i sigurnu poljoprivredu. Jedino što nam ostavlja osjećaj gorčine je financijska odgovornost. Morat ćemo kasnije raditi na tome jer mislim da je zaista temeljno da razmislimo o negativnim aspektima koje e, mogu e, uzrokovati štete i tko će ih platiti. A sada gospođa Đufrida na jednu minutu. Hvala lijepa. Svi dobro znamo koliko je pitanja o GMO e, vrlo strastvena pitanje. 58 posto građana protivni se korištenju GMO-a. E, naravno, postoje dva pristupa. E, znanstvenici, među kojima su oni zli, koji su za e, GMO i onaj emotivni oni emotivni koji se u osnovi boje GMO-a. Međutim, znanstvenici nisu zapravo točno sigurni što se krije iza GMO-a i iz tog razloga se razvila ideološka rasprava. Znanstvena se našla na margini i zbog toga nema dovoljno istraživanja. Svatko od nas zastupnika treba tražiti da se u svim državama članicama vodi na ovu temu istraživanje i mislim da je to jako dobro. Hvala vam gospodin Jari, imate riječ. Gospođo predsjednice, moram priznati da mi se ovaj kompromis zapravo ne sviđa jako. Ipak glasovao sam za njega zato što je taj kompromis ocrtavanje, to je refleksija političke stvarnosti i zato što on prije svega sada otvara jedan novi postupak jer nismo mogli nastaviti onako kako je bilo do sada da komisija zajedno s vijećem e, stalno prepriječuje jedno drugo sad imamo postupak e, koji je pravno određen i znamo kako se s ovim moramo poditi imam još jednu želju Želje je da na ovom području genetske tehnike i dalje možemo vršiti istraživanja na području Europske unije i da, prije svega što se tiče procjene rizika, sudjelujemo u tom postupku. Mislim da je, nije dovoljno biti protiv toga, bolje je da imamo znanstvene analize, znanstvene ispitivanja, da možemo sudjelovati u izradi e, procjene rizika, jer s ovim novim postupkom moramo jasno definirati e, kako pozitivne stvari, ali i rizike. Hvala, gospodin Gudi, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ovaj tekst koji nam je predložen je trojanski konj. On e, navodno daje izbor državama članicama e, a zapravo građane i poljoprivrednike izlaže moći multinacionalnih kompanija. Radi se o tome da se već znaju štetni utjecaji na floru i faunu, naše građane, ako još i dalje napredujemo na području globalizacije, doći će do nestanka kultura, doći će do toga da će naša, naši krajolici, naša prehrana izgubiti svoju narav, da bismo koga, kome poslužili, za nekoliko kompanija koji e, trguju na burzi. A znamo da možemo prehraniti svjetsko e, stanovništvo bez GMO-a zahvaljujući dobrih politika. E, ovaj tekst nije u skladu sa e, suverenošću kada se radi o prehrani. To je ono što je za narode isto tako e, jednak izbor kao i za građane. Radi se o tome da odlučujemo što ćemo mi jesti, što jesti od djeca, a da se ne izlažemo rizicima po pitanju zdravlja i zbog toga sam glasovala protiv ovog teksta. Sljedeći govornik je gospodin Anemans na jednu minutu. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo predsjednice. Moguće je poboljšati e, biljke i kulture, pomoću genetskih organizama i drugih e, mjera, ali ono što moramo izbjeći su monokulture koje su općenito loše. Ovdje se radi o određenoj zabrani, ali se ne radi o uvozu i izvozu GMO-a, što znači da bi osobe mogle jesti genetski modificirane a da to niti ne znaju. Zbog toga etiketiranje treba biti jednoglasno, jasno, kako bi potrošači mogli eh, ali i proizvođači donijeti odgovarajuće odluke. Zbog toga sam glasovala protiv ovog prijedloga i zbog toga sam htio reći zašto sam to učinila. Hvala vam. Hvala vam na jednu minutu je sljedeći uni gospodin Polčak. Hvala vam, gospođo potpredsjednice. Ja sam podržao ovaj prijedlog. Države članice Europske unije su ovime dobili novu direktivu, a ona im omogućava da reguliraju uzgoj GMO-a na njihovim teritorijima. Nove države članice također imaju sada slobodu da odluče žele li dozvoljene genetske modificirane organizme ograničiti, žele li ih zabraniti ili im pak žele dati dozvolu. Kada pogledamo onu direktivu iz 2001. godine, onda vidimo da su GMO bili dozvoljene na području cijele Europske unije, a isto tako nije postala obveza za prijavljivanjem uzgoja. Naravno da ćemo i dalje pomno pratiti rizike veznih uz uzgoj genetski modificiranih organizama, a ovu današnju odluku ja e, gledam u smislu subsidijarnosti. Vrlo često na području govorimo o tom načelu, ali ga ne pošljamo uvijek. Hvala vam. Sljedeći hvala vam gospođo predsjednice. Jedno od pitanja koje se često postavljam kada glasujem je hoće li moj glas poboljšati trenutnu situaciju. A ja mislim da je moj glas za ovaj, ovo izvješće nešto što je pozitivan korak jer je trenutna situacija u potpunosti neprihvatljiva. Multinacionalne kompanije mogu tužiti države članice ako odluče zabraniti genetski modificirane organizme. Prije današnjeg glasovanja Europska komisija je mogla odobrati GMO kulture iako neke države članice e, imaju primjedbu. Imamo jedan slučaj gdje se 19 država članica suprotstavilo uzgoju Eh, jednog genetski modificiranog kukuruza eh, TC1507, a time su se izlagali mogućnosti da ih se tuži. Sada države članice imaju mogućnost eh, individualno donijeti ovakvu odluku. Irska može donijeti odluku zabraniti genetski modificirane organizme, iako bi Europska komisija mogla dozvoliti njihovu upotrebu, a to je sigurno najdemokratičniji ishod. Nakon današnjeg glasovanja E, irski građani mogu tražiti odgovornost od irskog ministra za poljoprivredu kada se radi o pitanjima uzgoja genetskih organizama i mislim da je to nešto što će većina naših građana moći podržati. Hvala vam. Gospođo Zaborska, izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice. Građani Europske unije, ali mislim da i mi, europski političari, nismo svi suglasni kada se radi o ovom pitanju genetskih organizama. S jedne strane, kažemo da, ako želimo riješiti pitanje gladi na svijetu, ne možemo izbjeći e, ovu tematiku GMO-a. Ovdje se ukazuje na eventualne negativne posljedice pri konzumaciji takvih prehrambenih proizvoda, ali tu bismo trebali biti vrlo oprezni i zbog toga ja podržavam ovaj postignut kompromis jer će on dovesti do promjene trenutnog postupka davanja suglasnosti, a to je isto tako i ojačava države članice trenutna direktiva je dopuštala uzgoj GMO-a na području čitave Europske unije. Države članice su tu imali slab manevarski prostor. Ova direktiva pruža veću pravnu sigurnost za države članice, veći manevarski prostor za one koji žele zabraniti, ograničiti ili pak dozvoliti uzgoj GMO-a. Hvala vam, gospođo Koraca Bild, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja se pitam zašto imamo uopće Europsku agenciju za sigurnost hrane, ako ignoriramo zadnjih 25 godina istraživanja gdje smo ulagali milijune eura u procjenu genskih modificiranih organizama. Nijedan dokaz ne ukazuje na rizik povezan uz dobrobit životinja i zdravlje ljudi. Ja razumijem da su mnogi zabrinuti, ali politika u ovom domu bi se trebala temeljiti na znanosti, a ne na emocijama. Zelena ideologija je stvorila ovu raspravu, stvorili su strah da su GMO nešto umjetno. Neke države članice se mogu isključiti iz eh, ove mogućnosti i zbog toga fragmentiramo jedinstveno tržište. Kako je to u skladu sa našom zajedničkom poljoprivrednom politikom? Na to nema odgovora. Treba nam slobodan izbor, gospođo predsjednice, ali za potrošače. Zbog toga bi GMO prehrambeni proizvodi trebali biti etiketirani. Za proizvođače, eh, tako da kompanije mogu proizvoditi genetski modificirane organizme. Znanost, istraživanje i razvoj, to je onaj način na koji mi postupamo u Europskoj uniji. Hvala vam, gospođa predsjednice. Hvala vam na jednu minutu, gospođa McClarkin. Kada se radi o genetskim modificiranim organizmama, svi želimo da se odluke donose na temelju znanstvenih dokaza, ali ne žele sve države članice temeljiti svoju odluku upravo na ovome ova odluka danas dopustit će im da samostalno donese odluku. Ujedno kraljevstvo će dakle dobiti mogućnost odluke natrag sa razine Europske unije. To je nešto za što se mi zalažemo i na čemu radimo i stoga pozdravljam e, ovaj izbor koji je sada dan u jednom kraljevstvu. Hvala vam gospodin Wolf na jednu minutu, izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice. Ovaj prijedlog je predstavljen kao mogućnost e, državama članicama za veću subsidijarnost za to da vrate e, ovlasti na svoju razinu kada se radi o genetskim modificiranim organizmama. Jedna osoba iz konzervativne stranke upravo da je to dobra stvar, ali tome nije slučaj. 50 klauzula u tom prijedlogu dovelo je do toga da će države članice biti ovisne o Europskoj uniji prije nego što mogu donijeti takvu odluku. To nije izbor parlamenta, to je bio izbor vijeća i komisije koji još jednom pokazuje koje su nedostaci ovog sustava ne postoje dokazi da su genetski modificirani organizmi dobri, ne postoje dobro etiketiranje kako bi naši potrošači mogli donijeti odluku želi li kupovati takve proizvode ne. Ne postoje jasni propisi e, protiv kontaminacije, ne postoji jasna mogućnost građana da kažu ne ako ne žele GMO ili da kažu jasno da ako to žele. Hvala vam gospodin Kelly na jednu minutu. Oprostite. Ispričavam se, gospodine Kelly, pripremite se. Gospodine Gil, vi ste sljedeći govornik, imate jednu minutu od sada, hvala. Britanski tisak i mnogi zastupnici u komponentu su izjavili da je ovo mogućnost da se vrate ovlasti na nacionalnu razinu veznih uz e, kulture GMO-a. Ovaj tekst daje mogućnost državama članicama da ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a na njihovom teritoriju. No, kao e, što je tome uvijek slučaj, kada se radi o ovom mjestu, ništa nije onako kako izgleda. Mi smo zapravo glasali o 51 amandmanu, a ne o zakonodavstvu. 51 amandman je glasovalo skup, u skupnom obliku. Amandman 20, jedini koji zapravo vraća nadležnost državama članicama, je razvodnjen sa desecima drugih amandmana koji su ponovno nametnuli europsku e, europski europsko prvenstvo na nacionalnoj razini. Hvala vam sada gospodin Kelly. Hvala vam lijepa. Bilo mi je drago što mogu reći da sam glasovao za ovo izvješće e, s mojim klubom zastupnika, europskim pučanima. Kao što ste i sami rekli, morali smo to učiniti. To je bilo potrebno. Imali smo više od, više od polovice zastupnika Europskog planeta koji su bili za da pa će, čak 70% njih glasovalo za. To je argument sam po sebi. Ovo daje državama članicama dopuštenje da rade što žele po pitanju znanosti i istraživanja. U a, mojoj zemlji nam je prijeko potrebna ta mogućnost. Ona nam je bila potrebna već dulje vrijeme. Države članice će možda donijeti drugačije odluke ali to će im omogućiti da imaju zapravo mogućnost učiniti što žele. Ja to smatram napretkom. Iako, to, iako rezultat možda nije fantastičan, hvala vam. Hvala vam gospodine Kelly, sljedeći govornik je gospodin Džimbatski. Hvala vam gospođo predsjednice, uvaženi kolege. Ja sam glasovao za ovaj prijedlog jer smatram da je on uh, osjetljiv ovo mm, novo zakonodavstvo je razumno, onako kako je i zapravo potrebno. U Bugarskoj su ljudi vrlo oprezni sa uzgojem GMO-a i kada se radi o kupnji proizvoda s GMO-om, pod trenutnim prijedlogom ne predviđamo nikakvo zakonodavstvo s kojim se može stavljati na tržište s kojom se mogu staviti na tržište razni proizvodi sa GMO, ali ipak dopušta državama članicama da ograniče ili zabrane sam uzgoj. Vjerujem da države članice moraju imati pravo donijeti o tome odluku. U Bugarskoj se većina bugarskih građana protivi uzgoju genetski modificiranih organizama. Ja ih podržavam te apeliram komisiji i vijeću da prošire ovlasti država članica kada se radi o odluci mm, smiju li se odgajati ili staviti na tržište genetske emocijalne organizme, a to vrijedi isto tako i za uvoz i izvoz te za procesuiranje takvih proizvoda. Hvala vam. Na jednu minutu gospodin Coburn. Hvala vam gospođo predsjednice. Ovo nije bilo glasovanje o tome može li ili ne Velika Britanija uzgajati genetske emocijalne organizme. Ovo je bio samo jedan amandman među 52 amandmana koji je to zapravo omogućavao, a ostali su upravo suprotno radili. Europska unija i dalje odlučuje. Britanski parlament, samo Britanski parlament, bi trebao donositi odluke o kulturama sa GMO-om. Da pače, imali smo isto tako tu i sporazum o ribarstvu u vodama Majotea. To je zapravo neokolonijalizam. Europska unija daje novac Sešelama i vladajućoj eliti Sešela, a od tima vo, ribarske vode običnim malim ribarima. Sve što mogu reći jest da ovaj Europski parlament govori jedno, a da radi upravo suprotno, kao i inače. Gospodin Hena, na jednu minutu. Hvala vam, gospođo potpredsjednice. Smiješno je to zapravo. Kada govorimo o klimatskim promjenama u ovom domu, onda nam se stalno govori da je ono što je bitno dobiti konsenzus iz znanstvenih krugova. Oni koji najglasnije i najupornije iznose te argumente rade upravo suprotno kada se radi o genetski modificiranoj hrani. Odjednom se ne radi o znanstvenom konsenzusu, već o tome smatramo da je to dobro ili ne. Znate šta, ovo je demokracija mi smo u mogućnosti donijeti naše odluke koje nisu nužno logične. Naši građani mogu donositi i nelogične odluke na temelju osjećaja. Bilo bi loše ograničiti mogućnost da neko kupi taj, takav proizvod kao i nametnuti kupnju. Ako ništa drugo, trebali bismo tako odluka donositi kroz naše nacionalne mehanizme i postupke umjesto da na 600 milijuna europljena namećemo ista pravila. Hvala vam gospodin Egnju na jednu minutu. Ovo se zapravo činilo vrlo jednostavno pitanje za stanku UKIP. Ovdje se radilo o tome da se vrati ovlasti na nacionalnu razinu i mi smo zapravo bili za to, ali kada smo to pobliže pogledali, bilo je zapravo potpuno drugačije. Europska komisija ima pravo uplitanja na svaku razinu, E, donošenja odluka više nego što je to bilo u slučaju do sad. Mi smo se morali suzdržati dakle od toga. Amandman 20 je zaslužio da se njemu glasa pojedinačno odvojeno od drugih jer je to amandman koji je doista dao ovlasti državama članicama, ali on je bio uklopljen ove ostale amandmane i stoga je bio oslabljen. Biće zanimljivo vidjeti hoće li države članice koje zabrane uzgoj u modificiranih organizama, hoće li zabraniti i njihovim potrošačima da jedu takve e, proizvode? Bit će vrlo neobično vidjeti da ljudi nemaju možda dovoljno hrane baš zbog ovog zakonodavstva. Hvala vam gospodin Finč na jednu minutu, hvala vam gospođo predsjednice. Mi smo se odlučili suzdržati od ovoga. Ispričavam se, počitao sam krivi e, redak. Svi smo za povratak ovlasti na nacionalnu razinu, ali problem je bio u tome što su amandmani kao i uvijek proturječni upravo tome. Završni problem je da zapravo će ovaj dogovor e, sa SAD-om TTP ovu svu raspravu učiniti suvišnom. Evo, s ovim je rasprava dovršena. Jedna, jedna Ljudske vas vlasti su uputili predsjednik